Predsjednik je zaprimio iz kluba zastupnika ALDE zahtjev da se gospodin Klint e, imenuje u delegaciju za odnose sa Švičarskom i Norveškom te u e, zajednički parlamentarni odbor za odnose između Europske unije i Islanda te u e, zajednički parlamentarni odbor za europsko gospodarsko područje. Gospođa Karolin Natgal će otići u delegaciju za odnose s Indijom, gospođa Ulrike Müller u delegaciju za odnose sa Australijom i Novom Zelandom, a gospođa Hirsch u delegaciju za zajednički parlamentarni odbor između Europske unije i Turske. Predsjednik je također zaprimio iz kluba zastupnika fdd zahtjev da se gospodin Möten imenuje kao članom u odboru za e, građanske slobode, pravosuđe ta pitanja, u odbor za ženska prava i jednakost spolova, te u istražni odbor da se istraži zlouporaba i krivo, kriva primjenja e, zakonodavstva Europske unije e, u vezi sa pranjem novca, izbjegavanjem poreza i utajom poreza. Imali nekih primjedbi? Ako ne, onda možemo potvrditi ta imenovanja.